Dobar dan, drage kolegice i kolege. E, nismo još svi na broju, ali e, oni glavni su ovdje, tako da možemo početi. Ja ću e, nakratko predsjedavati prije nego što dođe jedan od potpredsjednika odbora. Da li se slažete sa prijedlogom dnevnog reda? Samo jedna krajna, kratka primjedba, točka 12 je e, odgođena za sljedeći put. Ako nema primjedbi, još jedna najava. E, ovaj sastanak je kao i uvijek e, moguće pratiti u internetu, dakle imamo jako puno gledaoca i slušaoca koji nas sada prate. Nadalje izvješće o putovanju delegacije odbora IMKO u Grčku u kolovozu ove godine. Pred vama je na engleskom jeziku, ali naravno da stoji na raspolaganju i na francuskom i njemačkom. Imate pred sobom zapisnik od sastanka od 5. rujna. Ako nemate primjedaba do kraja ovog sastanka, taj će zapisnik e, se smatrati usvojenim. A sada dolazimo do e, razmjene mišljenja sa našim dragim gostom, povjerenikom Nevenom Mimicom. Dobrodošli, imate riječ. Uvaženi zastupnici, ovo je zaista jedna vrijedna prilika da mogu danas s vama razmijeniti mišljenje i možemo vidjeti kako stoji situacija sada, tri mjeseca e, pošto sam ja preuzeo e, portfelj zaštite potrošača Europskoj komisiji. Mislim e, da smo na dobrom putu da napravimo posao koji moramo po pitanju agende potrošača. Iako mnogo toga treba napraviti u sljedećih nekoliko mjeseca, imam prioritete koje ću staviti u taj kontekst. Prvo je da se E, više naprave u, po pitanju zakonodavnih prijedloga o sigurnosti proizvoda, o platnim računima i sigurnosti medicinskih uređaja. E, htio bih e, da su donositelji zakona ga to sve usvoje do kraja ovog saziva. Treba poboljšati opći okvir sigurnosti proizvoda. Drago mi je da su vijeće i predsjedništvo dali prioritet tim prijedlozima te da se dobro napredovalo prilikom pregovora. Posebno se želim zahvaliti izvjestiteljici gospođi Moze kao i drugoj izvjestiteljici gospođi Enen. Mm, pretpostavljam da ćemo uskoro naći rješenje za pitanje zemlje podrijetla. Također, mislim da bismo, ćemo uskoro naći rješenje i za RAPEX koji je brzi sustav razmjene informacija o opasnim stvarima. Ne smijemo eh, zanemariti važnost toga područja i koliko je važno razmjenjivati mišljenja. Što se tiče dva prijedloga o medicinskim uređajima, zajednički nam je cilj da ostvarimo najveću razinu sigurnosti pacijenata te da poboljšamo funkcioniranje internog tržišta kako bi se taj sektor europske industrije održao na razini konkurentnosti, visoke konkurentnosti. Želim se zahvaliti izvjestiteljici Beri također. Rad na direktivi o platnim računima mora također brzo napredovati. Oko 50 e, milijuna europskih e, građana koji starijih od 15 godina još uvijek nemaju temeljne bankovne račune građane i dalje previše plaćaju za bankarske usluge. Često imaju prevelike naknade koje moraju plaćati za te usluge i teško e, račune prebacuju iz jedne banke u drugu. Na ovom e, odboru dao se prijedlog i želim zahvaliti gospođi Gebhardt na njezinu radu kao i na dogovoru oko vremenskog rasporeda rada koji će omogućiti da se brzo napreduje na tom području. Prelazim sada na moje drugo prioritetno područje, a to je učinkovita primjena usvojenih zakonskih propisa. Odlučan sam da se e, napravi na pravovremeno i učinkovito sve što je potrebno o primjeni i nadzoru rješavanja e, sporova na alternativan način putem interneta E, razvija se platforma ODR online e, rješavanje sporova koja bi se trebala riješiti do 2016. godine. Također sam e, donio i korake kako bi se slijedilo sve što je nedavno usvojeno vezano za kolektivne tužbe. Iako to nije pravno obvezujuće, namjeravam ustanoviti jesu li sheme koje postoje u pojedinim zemljama u skladu s zajedničkim načelima. Taj proces započet ćemo ovoga tjedna na konferenciji što ga organizira Litarsko predsjedništvo u Vilniusu. Namjeravam također ojačati e, sadašnje e, zakonodavstvo vezano za zaštitu potrošača, naročito kada treba eliminirati neučinkovito e, i loše ponašanje prema potrošačima i kršenje prava potrošača. Mnogo instrumenata već se koristi i oni, na njima će se još više raditi. E, to će uključiti i godišnje e, online pregledavanje računa, isto tako i druga pitanja koje se odnose na potrošače u različitim zemljama članicama a također e, želimo da dođe poboljšanja e, koje će doći brzo zahvaljujući dobrovoljnoj suradnji. Želim da se taj proces još više nastavi, da zajedno s nacionalnim vlastima e, koji se bave pitanjima primjene, da vidimo na koji način naša primjena tog zakonodavstva može biti bolja. Da ću vam jedan primjer. Potrošači će često oslanjaju na e, to što drugi kažu o nečemu. Na primjer, kada se govori o hotelima. Međutim, dobro je poznato da su mnoga takva mišljenja lažna ili iskrivljena. E, znamo da ih ima 30% otprilike takvih, međutim teško je e, raditi na ispravljanju toga kada bismo u tome uspjeli bilo bi to dobro za potrošače moramo vidjeti isto tako je li današnje eh, jesu današnji pravni propisi oni na osnovu kojih eh, se to može napraviti. Sljedeće godine pred parlamentom eh, će se naći uredba za suradnju na planu zaštite protešača. U svjetlu pripreme tog izvješća uskoro ću otvoriti javnu konzultaciju. To će zaista biti vrlo otvoreni proces konzultiranja i nadam se da će nam svi pomoći da iznačemo najbolja rješenja za dugoročne okvire kako bi se e, štitila prava potrošača u Europi. U tome ću se uveliko oslanjati na ono što će mi reći Europski parlament i bit će mi vrlo drago da se nađemo i raspravljamo na ciljane teme e, iz toga područja. Uvaženi zastupnici, moj zadatak je da omogućim da naše politike omoguće potrošačima najbolju moguću zaštitu na različitim planovima od prodaje na malo do prodaje putem interneta. Ja ću u suradnji s povjerenikom Ettingerom uskoro e, predložiti propis o tome kako da se učinkovitije troši e, energija I, kako da se e, na bolji način podastiru računi kao e, isto i kako se prebaciti s jednog distributera električne energije u drugu. Za sav taj rad potrebno je naravno stalno jačati naše, e, naše podatke s kojima raspolažamo. Mi e, sada podržavamo studije o uspoređivanju pre, putem interneta lažnim tvrdnjama o patentima o e, tehnikama marketinga putem interneta usmjerenih djeci. Dame i gospodo zastupnici, pred nama je mnogo posla koje možemo ostvariti zajedno. Računam na vašu podršku i suradnju. Hvala. Hvala lijepa gospodine povjereniče za ovaj pregled e, i pogled unapred do svibnja sljedeće godine, do sljedećih izbora, a sada želimo otvoriti raspravu. Najprije će riječ dobiti koordinatori, gospodin Švab, a onda gospođa Gebhardt. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuće. E, jako nam je drago u, što ste nakon ljetne pauze došli na sastanak odbora IMKO kako biste nas informirali e, o svom daljnjem e, radu što se tiče poboljšanja zaštite potrošača na zajedničkom tržištu otvoreno rečeno nije jednostavno E, na tako, nakon tako kratkog vremena od kad ste stupili na funkciju e, e, steći dojem o tome kako surađujete sa ostalim povjerenicima, sa ostalim odjelima komisije na primjer zanimaju nas i neke druge teme. E, ja imam dva pitanja. Kao prvo, vjerujete li e, da je odbor Envi prilikom glasanja postigao dobru ravnotežu između kontrole i zaštite e, pacijenata s jedne strane, a s druge strane E, što se tiče inovativne snage e, srednjeg i malog poduzetništva jer mi naravno želimo da pacijenti budu zaštićeni ali s druge strane e, veliki broj inovativnih medicinskih proizvoda također je važan i nailazi na dobro prihvaćanje kod pacijenata. I drugo pitanje govorili ste o provedbi e, usvojenih zakonskih propisa e, dakle ono što će u sljedećim danima biti osobito važno e, dakle oznaka podrijetla proizvoda made in vaš prethodnik je skupa sa potpredsjednikom Tajanijem podastro jedan prijedlog, da li biste vi bili spremni e, dati, e, izraditi procjenu učinka skupa sa parlamentom? Hvala lijepa. Hvala lijepa. Ako smijem dopuniti također i mala i srednja poduzeća. Gospođo Gebhardt, hvala lijepa gospođo predsjedavajuća. Hvala gospodine Mimica na informacijama koje ste nam danas dali. Mislim da e, je primjetno da odnedavno imamo povjerenika koji se bavi isključivo pitanjima zaštite potrošača i to dobro čini to je e, jako dobro i za komisiju i znači da tom, toj tematici pridaju e, veću važnost to je po mom mišljenju jako dobro ja sam e, spremna raditi vrlo brzo E, i mislim da bismo trebali se pobrinuti što je više moguće da već u ovom sazivu parlamenta donesemo jednu odluku jer mnogo naših građana koji nemaju e, svoj bankovni račun ne zato što ga ne žele E, dakle, mi nikome nećemo nametati to, ali oni koji ga žele, a nemaju ga, mislim da je važno da im se to omogući, jer život je teško zamisliv ako se nema e, bankovni račun. Zato je to jedno vrlo važno pitanje i vrlo je važno da se pobrinemo za to da taj temeljni bankovni račun bude po mogućnosti besplatan ili spojen sa vrlo malim e, troškovima za klijenta. Malo sam razočarana ovim što ste rekli o kolektivnim tužbama. E, mi ovdje u parlamentu već godinama e, vodimo raspravu sa komisijom i već godinama nam se obećavaju e, studije i sve se provjerava i ponovo provjerava a sad ste nam upravo rekli da ćete ponovo provjeravati prije ili kasnije komisija mora nešto učiniti ili reći mi ne želimo ništa tu učiniti to će barem biti jasna izjava pa ćemo mi u parlamentu vidjeti što ćemo s tim ili ćete reći e, evo ovo je naš prijedlog ali e, već godinama samo studija za studijom i najave da će nešto biti u budućnosti učinjeno to zaista nije zadovoljavajuće i zaista bih vas htjela zamoliti da još malo E, poradite na tome. Mislim da to nije lako e, i unutar Europske komisije sigurno svi neće biti istog mišljenja kao što ni unutar parlamenta nisu svi istog mišljenja, ali ipak naši građani trebaju odgovor na pitanje kako ćemo dalje e, po tom pitanju. A treća tema o kojoj želim nešto reći je zemlja podrijetla proizvoda, odnosno oznaka made in. Mislim da je to vrlo važno pitanje i na to važno pitanje moramo naći jedan razuman odgovor. Mnogi naši građani žele jednostavno znati odakle je došao proizvod koji upravo kupujem, dakle gdje je proizveden i pod kojim uvjetima. Mnogi građani e, to ne, ne mare za tim, ali ima i mnogo onih koji to žele znati i zato nam je potreban podatak o tome i to podatak koji zaista E, daje tu informaciju e, sad ću malo pretjerano reći znači e, košulja je bilo gdje sašivena onda se u njemačkoj prišiju gumbi i to je već dovoljno da se napiše na deklaraciji da je ta košulja made in germany to zaista nije u redu mislim da moramo naći jedno dobro rješenje a kojim ne stvaramo prevelike probleme našim e, poduzećima a dajemo odgovore našim građanima kako bi oni mogli e, donositi informirane odluke prilikom kupnje hvala lijepa hvala lijepa prije nego što predam predsjedavanje gospodinu Koferatiju želim samo kratko još dati dvije e, primjedbe mislim da smo mi svi ovdje, da svi imamo mnogo razumijevanja za to da ste, e, da najprije želite zaključiti tri e, tri e, glavne teme prije sljedećih izbora i po mom mišljenju je također dobro da ćete u sljedećoj godini imati osobito težište na učinkovitoj primjeni zakona i propisa E, jer tu također postoje manjkavosti. Međutim, postoje još dvije stvari koje, e, oko kojih se, e, koje mi stvaraju brige. Jedna tema su kolektivne tužbe. Možda biste mogli još jednom pojasniti. Nakon što u komisiji niste dobili, dobili dovoljno podrške da sad idete putem preko zemalja članica. Možda da ćete pokušati pridobiti zemlje članice ja vas tu razumijem e, to bi bilo pametno poći tim putem ali naše iskustvo govori da zemlje članice blokiraju još jače nego komisija e, i pošto stalno imamo u zemljama članicama uvijek negdje neke izbore, ja sam po tom pitanju vrlo skeptična. Mislim da biste trebali imati povjerenja u svoje saveznike, a to je u prvom redu veliki dio parlamenta, moj klub zastupnika i drugi. E, čini mi se, ako se dobro sjećam, da sam negdje pročitala da Europska komisija ima ideju Eh, jednog trećeg puta, dakle to ne bi bio američki sustav, ali niti ni ovaj status quo koji trenutno imamo. I zanima me da li eh, tu radite dalje na sadržaju te ideje i nadalje što se tiče transparentnosti kod eh, cijena energije. Ne samo u mojoj zemlji, nego u cijeloj Europi cijene energije bi mogli, mogle biti problem u budućnosti a ako tu želimo nešto promijeniti je transparentnost e, cijena. Tu postoje neke presude na nacionalnoj razini, ali i na europskoj razini i po mom mišljenju bi bilo dobro kad bi se tu postiglo veće, veća transparentnost e, kad bismo to uspjeli e, postići prije predstojećih izbora za Europski parlament kako bismo mogli dokazati da Europa i u ovoj stvari koja direktno pogađa naše građane e, da smo tu u stanju nešto napraviti. Hvala lijepa. Predajem predsjedavanje i prelazim na svoje mjesto, dakle ću saslušati e, što nam dalje imate reći. Hvala vam dakle što ste još jednom pokazali koliko je vaše zanimanje i koliko je mi stalo do eh, aktivnosti kao što je naravno vaš odbor uvijek pokazivala za sva pitanja zaštite potrošača. Zbog toga je razmjena gledišta o zaštiti potrošača, o politici zaštite potrošača u vašem odboru zapravo uvijek bila dobra prilika da se zapravo učinkovitost i e, značaj ove politike pogurne. Na samom početku mog mandata čak i prije tijekom saslušanja na odborima, pokušao sam istaknuti na, da je politika zaštite potrošača zapravo međusektorska horizontalna politika koja zapravo okuplja barem 10 ili 12 drugih povjerenika i drugih politika Europske unije. Moj prvenstveni cilj zapravo je da se očekivanja i interes e, potrošača na neki način e, pogurne prema napred, stavi ispred, e, stavi na prvo mjesto u našim politikama djelovanjima, djelovanja upravo kako bismo potrošače osnažili i kako bi oni sami preuzeli kontrolu nad našim funkcionalnim unutrašnjim tržištem. Zbog toga nakon dva, tri mjeseca nakon što sam preuzeo svoju funkciju, mogu potvrditi da, da je moje iskustvo rada s drugim povjerenicima, suradnje na pitanjima zaštite potrošača i na tome da se pitanje zaštite potrošača odraze u svim drugim politikama, da je bilo doista pozitivno. Primjerice sa potpredsjednicom Cruz sam uvelike radio na tome da se formulira takozvani paket za jedinstveno tržište telekomunikacija. I nadam se da će doista to dovesti do nekih opipljivih pogodnosti za naše potrošače, bez obzira radilo se o internetskim uslugama ili drugim telekomunikacijskim uslugama. Isto vrijedi za povjerenika Barniera i uslužni sektor, osobito kada se radi o bankovnom sektoru i direktivi za platne račune. E, pa isto tako sa podpredsjednikom Tajanijem što se tiče poduzetničkih politika i rekao bih da je jedno od glavnih ostvarenja ili možda neću toliko samouvjereno reći da je to već ostvareno, no u svakom slučaju otvoreno je dovoljno prostora za to da europski semestar na neki način e, posegne korak dalje od makroekonomskog i fiskalnog okvira i težišta e, koji, kojim, se, kojim su se do sada bavila prva dva kruga europskog semestra. Dakle, dolazi do konkretnih predloga koji će doista utjecati na interes potrošača, na stvarne sektore i na socijalnu dimenziju cjelokupne gospodarske politike i politike oporavka. To je nešto što u svakom slučaju proizlazi iz interesa zaštite politike, politike zaštite potrošača. Imamo tri zakonodavna paketa na kojima se trenutno u parlamentu radi koji su, rekao bih, e, u e, ključnim fazama za usvajanje kako u parlamentu, tako i u vijeću. E, I što se tiče medicinskih uređaja, doista bih volio da vijeće slijedi odličnost i brzinu koja je e, vidljiva u radu parlamenta. Nadam se da će parlament e, ubrzo dobiti mandat za trijalog i da će vijeće, da će države članice također slijediti taj primjer i do prosinca, ne kasnije od siječnja sljedeće godine, da ćemo moći započeti sa trijalogom za paket o medicinskim proizvodima. Što se tiče općenite sigurnosti proizvoda, znam da odredba koja se bavi zemljom porijekla ili made in oznakama, da je to zapravo kamen spoticanja za ovaj paket. Stalište, što se tiče stališta komisije, naglasio bih da je prijedlog komisije za naš još uvijek važeći i temelji se na međunarodno prepoznatim kriterijima za određivanje zemlje porijekla na carinskom kodu, odnosno temeljeno na uredbi o carinskim kodovima i tu također imamo važeće kriterije od posljednjih značajnih preinaka tih akata. Trenutno čekamo glasanje u parlamentu i stav parlamenta o ovim predlozima i isto tako predloge država članica. Čini se da postoji e, razlika u mišljenjima pojedinih grupacija što se tiče tog predloga, i komisija bi doista eh, volila biti korisnom u tom smislu i željela biti otvorena na moguće rješavanje pitanja ove uredbe o zemlji porijekla. Naš cilj eh, jest da se označavanje zemlje porijekla zadrži, jer smatramo da je to još jedan dodatan alat za paket osigurnosti, sigurnosti, sljedivost proizvoda i isto tako borbe protiv štetnih proizvoda koji dolaze na tržište u Europi. Kolektivna tužba je nekoliko puta spomenuta tijekom ovih uvodnih komentara čuli smo to od strane koordinatora i doista radi se o jednom e, pitanju na kojem se već dugo radi i koje još nije došlo do te razine regulatorne aktivnosti e, da bi se, barem ne one razine, koju bi jedan određeni dio dionika volio vidjeti, a svakako nije došla na razinu obvezujućih uredbi ili bih mogao reći barem da većina članova ovog odbora bi željela da je u jednoj naprednijoj fazi. Komisija je bila i još uvijek e, se drži jedne, jednog realističnog stava. Mi smo čak došli do granice do granica koje zapravo smatramo mogućim, izvedivim, realističnim u ovom trenutku. I došli smo do preporuke državama članicama o tome kako se baviti pitanjem kolektivnih tužbi. No općenito je došlo do jednog otpora zbog e, tradicionalnih stavova pojedinih država članica. Tako da je stav komisije takav da zadržimo preporuku i da je učinimo što je snažnije moguće e, i da se komisija uključi u dijalog s državama članicama kako bismo se pobrinuli da se te preporuke doista provedu e, u što je više država članica moguće. Dakle, u ovim uvodnim izjavama još bih samo možda spomenuo cijene energije i opipljive koristi do kojih bi moglo doći e, zbog boljih kolektivnih aktivnosti u tom polju djelovanja. Naravno, treći energetski paket je proveden što, dolazi, što dovodi do liberalizacije konkurentnosti na tržištu i općenito do snižavanja cijena, osobito za struju i plin. Ono što bi komisija voljela jest da se dalje razvije cijelokupni komplet preporuka koje se tiču područja naplaćivanja cijena. Dakle, cijene i računi za energiju trebali bi biti transparentni, trebali bi biti razumljivi potrošačima i to je e, i jedan dio našeg djelovanja, dok se drugi dio bavi time da potrošačima pomognemo da uštede, potrošnje, uštede na potrošnji energije. To također se tiče i transparentnog naplaćivanja, a treća aktivnost kojom se bavimo je da se olakša mijenjanje pružatelja energetskih usluga. U nekim državama čak postoji mogućnost kolektivnog ugovaranja i komisija bi voljela vidjeti koje su mogućnosti toga da se ovakva praksa proširi među državama članicama. Grazie, Hvala vam povjereniče. Kolegica Senalova tražila je riječ. Daću vam riječ, u međuvremenu moram e, vidjeti da li se još netko javlja za riječ e, kako bih e, vas mogao rasporediti i dati vam riječ kada dođe riječ na vas, a nakon toga će povjerenik svima odgovoriti redom. Gospođa Senalova, izvolite. Hvala. E, hvala. Ja e, e, vidim da su neki drugi uzeli riječ prije mene, ali ja sam došla malo kasno. Ispričavam se jer sam morala glasati u jednom drugom odboru. Povjereniče, sreli smo se prošlog tjedna. U e, jednom od čeških filmova po imenu Kruks, taj film je naime prikazan prošli tjedan ovdje u parlamentu. Imali smo problema e, s primjenom e, sadašnjih e, zakona. Već pet godina nakon što je na snagu stupila direktiva o nepoštenim praksama. Iz tog razloga zaista pozdravljam rad koji ste vi najavili po pitanju zaštite potrošača. U ožujku 2013. godine E, komisija je rekla da će se više usmjeriti na suradnju među nadzornim tijelima. Kao što smo mogli vidjeti prošlog tjedna, stalno se izmišljaju neki novi trikovi. E, tvrtke su vrlo inovativne u tom smislu. Često počinju tako u jednoj državi članici, pa se onda njihova praksa zabrani u toj zemlji članici, a oni onda kreću u neku drugu zemlju članicu. Često se tako iduje sve više i više prema istoku. Bilo bi stoga zanimljivo da razmijenimo mišljenja o tome. Pitanje koje vam želim uputiti odnosi se na kampanju e, obavještavanja i podizanja svijesti. Kampanju najavljenu za ovu godinu koja je osim toga Europska godina građana. Međutim, nisam primijetila nikakvih bitnih aktivnosti iz tog polja. Zato vas želim pitati što će komisija e, pokrenuti kakve aktivnosti e, u okviru te e, kampanje. Imam također još jedno pitanje vezane za nepoštene prakse kada neke tvrtke organiziraju prezentacije i pokušavaju prevariti potrošače. Često to rade u inozemstvu. E, možete li nešto napraviti prema tim zemljama? Sada e, dajem riječ. E, ja moram e, reći da je zaista cijenim ovo što je rekao povjerenik. i ste stalno s nama u kontaktu. Uvjerena sam da ćemo e, zbog toga imati sve više i više pozitivnih rezultata. Zanima me nekoliko tema danas, ali prije svega želim govoriti o online dispute resolution, dakle on-line rješavanju sporova. Dugo smo o tome raspravljali kako bismo došli do definitivnog rezultata o toj direktivi. Vi ste govorili o realizmu Europske komisije, međutim prijedlog Europske komisije nije bio tako realističan. Mi smo ga učinili više e, realističnim. Htio bih znati e, gdje je došlo do napretka prije svega kako surađuju zemlje članice kada se radi o preuzimanju ove direktive. Zemlje članice imaju možda potrebu za određenom potporom i koordiniranjem kako bi taj e, sustav e, alternativnog rješavanja sporova putem interneta kako bi se on ujednačio mi smo zapravo shvatili da za taj projekt nema dovoljno sredstava kako bi se sustav prevođenja financirao. Sustav prevođenja nužan za mm, ODR. E Imate li možda neki instrument koji će omogućiti taj prijevod i ako on još ne postoji, kada će biti gotov? Nadalje, povjereniče, Možda biste e, mogli doći jednom govoriti o tome na našem odboru kako bismo saznali više o toj platformi. Ta tema je nešto što zaista zanima građana. E, nadalje htjela bi se nadovezati na e, zastupnicu koja je govorila o oznaci porijekla made in. Ja puno slušam što kažu potrošači. Često se potrošače prevari. Jako puno proizvoda proizvedeno je u puno zemalja. Rješenje koje postoji u Njemačkoj prema kojem oznaka made in bude nešto što je na dobrovoljnoj bazi, dakle nije obvezno, drugim riječima proizvođač ima veliku slobodu, ali barem se potrošača ne vara, zato što se made in etiketa stavi samo kada se posjeduju sve nužne informacije. Mislim zapravo da je to njemačko rješenje vrlo dobro rješenje i možda bi se moglo koristiti u cijeloj Europi. Hvala. Eh, hvala. Eh, vama je sada Marija Ribeiro Perez. Izvolite. Puno vam hvala, povjereniče. Ja bih se vratila na jedno od temeljnih prava, pravo na zdravlje. Pravo na dostojanstven život, e, život bez ikakvih socijalnih razlika. Također imamo mogućnost e, medicinskih tretmana u tom smislu čini mi se da kada procjenjujemo socijalna prava da postoji opasnost potkopavanja tih temeljnih vrijednosti. Moje pitanje je kakve će prijedloge podnijeti komisija zbog nekih napada na stanovnike određenih zemalja, primjerice moje zemlje, Španjolske, gdje će se povrat troškova za farmaceutske proizvode srezati. Hvala Marija. Sada gospodin Metola, gospodin Metola ima riječ. Hvala vam. Mene je nadahnulo zapravo pitanje gospođe Tun. Pitanje koje se tiče online rješavanja sporova i da kako prevoditeljskih alata koji su spomenuti u uredbi. Dakle, o tome smo već raspravljali s komisijom u više navrata i postoje određena ograničenja financijske naravi za to, za primjenu tog prije prevoditeljskog alata i znamo da njega nije u potpunosti moguće financirati kroz potrošačke programe, pogotovo s obzirom što je opći proračun smanjen. I voljela bih da nam kažete jeste li još uvijek posvećeni tome da provjerite postoje potrebni resursi za stavljanje u pogon tog alata. Europski potrošači vjeruju da je taj alat od velike važnosti. Hvala lijepa. Sada dajem riječ povjereniku koji će odgovoriti na vaša pitanja. Hvala lijepa. Nastavit ćemo sada s razmjenom mišljenja o svim tim važnim pitanjima o e, kojim su sada, kojima su sada govorili zastupnici. Što se tiče nepoštenih praksi u trgovini, to je nešto e, što se na tako tragičan način prikazalo u filmu što je vrlo nedavno prikazan u e, Europskom parlamentu. E, taj film želio je prikazati nepoštene prakse kojima su izloženi stariji građani. Radilo se o tome da neki nepošteni trgovci E, njima pokušavaju prodati stvari koje ti e, stari ljudi uopće ne žele. Naravno da je primjena zakonskih propisa o zaštiti e, proizvođača nešto što je u rukama nacionalnih vlasti. Međutim, ono što ja zaista želim ostvariti jest uspostaviti bolju koordinaciju i bolju suradnju e, među ustanovama pojedinih zemalja koji rade na primjeni tih e, zakonskih promjena i e, zakona i njihove primjene Zbog toga zakon o e, zaštiti potrošača, odnosno revizija uredbe e, će biti jako važna i važna je suradnja među tim nadzornim tijelima. Za nekoliko tjedana otvorit će se konzultacija, javna rasprava po tom pitanju i tu će se trebati ustanoviti s kojim se jako teškim slučajevima nepoštenih praksi ta nadzorna tijela e, suočavaju. Na taj način će nadzorna tijela drugih zemalja saznati za njih. To e, će zapravo omogućiti da se ne radi o komuniciranju između jednog nadzornog tijela određene zemlje i Europske komisije, već će se na taj način e, moći govoriti i razmijeniti prakse između svih tih nacionalnih tijela komisije kao i organizacija potrošača. E, Biće mi i jako drago da sve te prakse uđu u izvješće koje bi se trebalo poboljšati nacionalne E, nacionalne zakonske propise. E, ODR je i ADR, to su alternativni i online e, rješavanje sporova. To su dvije vrlo važne stvari za potrošače mi se naravno zalažemo za to da centri za potrošače i savjetodavni centri u zemljama e, se i dalje razvijaju. Međutim, alternativno rješavanje sporova kao i platforme na internetu za rješavanje sporova koje bi omogućavali građanima da rješavaju probleme na vlastitom jeziku sve to bi e, bilo i transparentnije i jeftinije, ali isto tako i učinkovitije nego e, rješavanje sporova pred sudom. Mogu samo ponoviti danas na ovom mjestu da je rješavanje sporova putem mehanizma online, dakle na internetu, da će to ući u revidiranu uredbu koja će se dakle revidirati do 2016. godine. Europska komisija će zato izvojiti e, sva potrebna e, kako financijska sredstva, tako i ljudske resurse da se to uspostavi. Mi računamo i na financiranje djelomično iz e, programa za potrošačkog programa, međutim to neće biti dovoljno i treba sada iznaći paralelne izvore financiranja platforme ODR. Da e, će platforma u potpunosti zaživjeti do 2016. godine. Vrlo važno pitanje, odnosno komentar, mi je postavljeno o sustavu zdravstva i e, o problemima koji se javljaju zbog financiranja sustava zdravstva. Ti problemi su samo sve To je još jedno područje gdje zaštita potrošača i povjerenik zadužen za politiku zaštite potrošača e, može odigrati važnu ulogu surađujući s drugim e, povjerenicima nadležnim za to područje. Interesi e, pacijenata i potrošača moraju se uzeti u obzir. Ja ću zajedno s povjerenikom Borgom raditi raditi na izradi općeg okvira za zdravlje građana. E, cilj tog okvira jest taj da se spriječi e, da e, ljudi imaju problema zbog nedostatnog financiranja E, odnosno nedostatnog izvajanja za zdravstvo u nekim zemljama članicama. Među vašim e, pitanjima i komentarima u prethodnoj seriji pitanja e, pitalo me se također o tome kako je potrebno uspostaviti ravnotežu između zaštite, odnosno sigurnosti pacijenata, odnosno potrošača i s druge strane inovativnosti medicinskih uređaja i proizvoda iz europske industrije. E, u tome vrlo e, mnogo sudjeluju mala i srednja poduzeća koji proizvode dakle mnoge inovativne medicinske uređaje. To je naravno pitanje vezano za uredbu o sigurnosti medicinskih uređaja. Treba dakle tu ravnotežu ispostaviti. Međutim, cjelokupni paket medicinskih uređaja e, koji se sada profilira nakon uloženih amadmana u Europskom parlamentu s jedne strane i e, prijedloga komisije. Dakle, sve to e, zajedno ukazuje nam na to da paket e, medicinski uređaj neće niti s jedne strane zakinuti e, zdravlje e, građana, niti s druge strane zakinuti inovativnost europskih tvrtki. administrativni postupak, e, drugim riječima odobravanje novih inovativnih medicinskih uređaja je taj koji će omogućiti da europske tvrtke budu među prvima u svijetu po tom pitanju. Hvala. Hvala puno povjereniku na e, svim e, ovim odgovorima. U budućnosti ćemo mnogo surađivati s njim e, po tim pitanjima jer ste vi jedan od naših glavnih sugovornika našeg odbora. Hvala u ime svih nas povjereniku. Sada bih dakle napravio kratku stanku, stanku do 16.10 kada ćemo početi s glasanjem. E, time ćemo omogućiti kolegama da stignu na ovaj odbor, onima koji rade drugdje. Dakle, vidimo se ponovno u 16.10. glas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 Apologize again for the uh, delay and uh, we will be happy to take any questions you might have. thank you. Prego, c'era la collega Colin Lange che ha chiesto. Ja, herzlichen Dank für diese Übersicht